četvrtak. sljedeća točka na našem dnevnom redu je pitanje za usmeni odgovor upućeno predsjednici e, potpredsjednici komisije, odnosno visokoj predstavnici. Riječ je o provedbi LGBTI smjernica vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji. Prije svega riječ ću dati autorima usmenog pitanja E, to je petero autora. Najprije riječ ima gospođa Soraja Post. Izvolite. Hvala. Od veljače zaprimamo strašna izvješća iz Čečenije. Riječ je o izvješćima e, o strašnim postupcima prema homoseksualcima prema vlastima homoseksualnac e, u nema, ali istovremeno oni okupljaju homoseksualce i muče ih kako bi oni odali imena svojih ljubavnika ili drugih homoseksualaca. Obitelji moraju plaćati velike iznose za oslobađanje istih i to e, se da se sredstva koriste u hierarhiji. Ova kampanja zadire sama srca obitelji. Ja sam e, primila izvješća o ubojstvima i šasti jer su obitelji ubile vlastite pripadnike zbog e, sramote, zbog toga što su homoseksualci. Dakle, to znači da su ljudska prava samo za e, nekolicinu, a riječ je o dehumanizaciji čitave skupine osoba. Europska unija je u ovom trenutku glavno uporište zaštite e, ljudskih prava i načela prema kojem e, ljudska prava pripadaju svima. Zbog toga imamo posebnu dužnost zaštititi i osobe i trebamo im pružiti vize iz humanitarnih razloga. Osnova ovog pitanja SVD-u jest e, zapravo e, ovo pitanje provedbe smjernica za osobe LGBT i orijentacije. Prošlog utorka je e, zadržano pet LGBT osoba u Moskvi kada su pokrenule peticiju u kojoj se tražilo objašnjenje sadašnjih zločina u Čečeniji i potpisalo je peticiju e, više od dva milijuna ljudi, više nego što ih živi u Čečeniji. E, danas mi moramo odgovoriti tim dva milijuna ljudi i LGBT zajednici svijeta i trebamo odgovoriti i LGBT zajednici u Čečeni i Rusiji. E, Hvala. Sljedeća autorica pitanja je gospođa Ulrike Lunaček. Izvolite. Dvije minute. Hvala. Sutra je Međunarodni dan borbe protiv homofobije i zato imam e, ovu raznobojnu mašnu na svojoj majici kako bih posjetila sve koji nas slušaju, koji su ovdje, da je to dan e, na koji svi trebamo ustati protiv homofobije, transfobije i protiv svih oblika nasilja nad LGBTI osobama, bilo gdje da se to nasilje događa u Europi ili na drugim kontinentima. Kao što je zastupnica POS već objasnila, riječ je o posebnoj raspravi o navodima o onome što se događa u Čečeniji i u Ruskoj federaciji u posljednjih nekoliko tjedana. Arbitrana e, zadržavanja u pritvoru mučenja homoseksualaca ili onih koji se takvima smatraju i e, barem tri osobe je ubijeno. E, traži se također e, otkrivanje identiteta drugih pripadnika LGBTI zajednice. To je život u strahu koji nitko na ovom planetu ne bi smio proživjeti. Nitko tko štiti počinitelje e, ne smije ne privesti pravdi. Rezolucija koju smo e, pripremili ima podršku šest klubova u ovom e, parlamentu, doista mi je drago što je tako i u rezoluciji tražimo od Ruske federacije i režima u Čečeniji zaštitu pripadnika LGBTI zajednice. E, ne želimo reći da se to protivi vjerskim tradicijama, dakle Pripadnost toj zajednici je nešto što postoji u čitavom e, planetu i to u svim e, dobima, u svim kulturama, u svim vjerama i to je činjenica protiv koje se ne smijemo boriti. Također tražimo od SVD-a da se pobrine da ove postojeće smjernice se doista i provedu u čitavom svijetu kako bismo se pobrinuli da aktivisti za obranu E, prava LGBTI zajednice dobiju pomoć europskih diplomata. Već je mnogo učinjeno u tom smislu i primili smo dobra izvješća o tome. Također, drago mi je što je što će ESD osjetiti svoju zgradu u bojama tugine zastave na sutrašnji dan. To će podići vidljivost naše borbe za jednaka prava sviju. Hvala. Sljedeći autor usmenog pitanja je gospođa Malin Björk. Izvolite, imate dvije minute. Hvala lijepa. Kada se govorilo o Ukrajini, nije bilo mnogo prisutnih i isto vrijedi sada i za raspravu o Čečeniji. Teško je prihvatiti ono što se događa homoseksualcima. Mnogi pripadnici LGBTI zajednice pate zbog eh, tog svog odabira, ali ono što se događa u Čečeniji je doista nevjerojatno. Neki su ubijeni iz istih razloga i u SAD, u gradu Orlandu. U Čečeni, ovo nasilje koje se događa krajnja je smrtonosna posljedica ovakvih stajališta i ovakve situacije. Trebamo zajednički djelovati, to treba učiniti Europska unija, to treba učiniti zemlje članice. Trebamo djelovati i prema neovisnim stručnjacima jer potrebno je utvrditi što se doista dogodilo počinitelje svakako treba privesti pravdi. Same obitelji trebaju pružiti osjećaj sigurnosti. Homofobija je povezana sa patriarhalnom obitelji ali ovo je pitanje ljubavi i e, slobodnog odabira. Homofobiju treba iskorijeniti ne samo u Čečeniji, nego i u našim zemljama. Naše društvo treba biti otvorenije i u tom društvu prava moraju biti jednaka za sve. Ništa drugo ne smijemo očekivati. Hvala. Sljedeći ima riječ e, zastupnik Auštreficius na dvije minute, izvolite. E, hvala gospodine predsjedatelju. Poštovani kolege, povjereniče, brutalna kampanja protiv homoseksualaca u autoritarnoj Čečeniji Kadirova je još jedan primjer toga koliko malo ljudska prava znače dan danas u tom dijelu Rusije. zastrašivanje i progon oporbe, aktivista za ljudska prava i novinara proširilo se sada i na LGBT i manjinu. Nažalost, svi ti zločini u Čečeniji nisu izolirani. To je zajednički nazivnik koji oslikava stanje ljudskih prava u čitavoj Rusiji. Prisjetimo se činjenice da je u ožujku ove godine Rusija usvojila jedan nazadan zakon kojim se dekriminalizira nasilje u obitelji. A sada svjedočimo ovome. Mi, Europska unija, moramo se pobrinuti da naša politika prema Rusiji ozbiljno uzme u obzir eh, kaznena djela počinjena nad pripadnicima LGBT zajednice u Čečeniji. Od samog početka mora biti jasno da je to neprihvatljivo. Homofobija pripada u sramotnu prošlost. Hvala vam. Hvala. I sljedeći, posljednji autor ovog pitanja je zastupnik Demesmaker. Imate dvije minute, izvolite. Hvala. Poštovani kolege, sutra 17. svibnja u ovoj zemlji i drugdje vjerit će se dugina zastava, a i na fasadi moje vječnice, a također i na e, zgradi Flamanskog parlamenta u Briselu i time se ponosim. Zajednica LGBTI je konačno dobila slobodu, ali pripazimo na homofobiju. Na Međunarodni dan protiv homofobije palo je razloga za slavlje. Homofobija rastoje posuda, a također imamo i porast broja smrtnih kazni nad drugačijima. No, LGBT zajednica mora ostvariti tu slobodu. Ono što se dogodilo u Čečeni je šokantno. Imamo um, progone nad stotinama Čečena koji su homoseksualci, imamo mučenja i segregaciju u uh, logorima. To je šokantno i to treba doista strogo osuditi. E, reakcija predsjednika Kadirova e, s pitanjem, e, odnosno sa tvrdnjom da nema homoseksualaca u njegovoj zemlji pokazuje strogost tog režima. Nitko se ne može osjetiti e, zaštićenim kada se odvija ovakav progon vještica. A Putinov režim ne samo da podržava čečensku vladu, nego vrši represiju i nad e, simpatizerima. U, u izvješću Vijeća Europe stoji da Rusija čini sve što je u njezinoj moći kako bi na pozitivan način e, utjecala na stanje ljudskih prava u e, Svakako treba provesti istragu o ovim događajima i zaštititi žrtve, no e, ne možemo očekivati od Rusije da će provesti ozbiljnu istragu. Zato pitamo komisiju što možemo učiniti kako bismo poduzeli nešto politički u zaštitu LGBTI zajednice. Moramo učiniti mnogo više. Sve žrtve progona treba odmah osloboditi, a e, vlasti moraju ozbiljno shvatiti međunarodno preuzete obveze. Dakle, trebamo odlučno djelovati kako komisija, tako i povjerenici. Hvala. A sada u ime potpredsjednice Europske komisije, visoke predstavnice, ima povjerenik Nides. Izvolite. Poštovani kolege, gospodine predsjedatelju, nitko ne smije trpjeti diskriminaciju niti napade zbog toga koga vole. To je načelo postalo sastavnim dijelom našeg poimanja jednakosti, ljudskih prava i temeljnih sloboda. To je očito europska vrijednost i mi vjerujemo da bi to trebala biti univerzalna vrijednost. Podsjetit ću na sljedeće. 2013. godine Europska unija osvojila je smjernice za zaštitu i omogućavanje ljudskih prava svih pripadnika LGBT i zajednice. Diplomatski napori Europske unije u ovom području temelje se na četiri prioriteta. Prvo, ukidanje diskriminatornih zakona i politika i dekriminalizaciju i ukidanje ljudske, kazne, smrtne kazne. Zatim, e, uključenje edukacije u i osobama u obrazovanje, ukidanje diskriminacije i četvrto, potpora i podrška aktivistima za ljudska prava. Ovisno o situaciji, Europska unija djeluje diplomatskim kanalima, obraćanjima javnosti i isticanjem LGBTI prava u političkim dijalozima i dijalozima o ljudskim pravima sa trećim zemljama. Europska unija također pruža potporu civilnom društvu putem Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava danas, e, kao što su autori ovog pitanja za usmeni odgovor rekli, raspravljamo o vrlo ozbiljnim navodima o kaznenim djelima počinjenima nad homoseksualcima u Čečeniji. Progon homoseksualca koja vodi do otmica, mučenja i ubojstava je najnovija pojava među čitavim nizom zabrinjavajućih razvoja događaja u Čečeniji. čečenske vlasti implicite brane nasilje u Rusiji, a savezne vlasti umanjuju važnost tih događaja i odbacuju izvješća kao pretjerivanja i kao fake news, lažne vijesti. Nažalost, do sada ruske vlasti nisu poduzele nikakve učinkovite mjere kako bi zaustavile nasilje i zaštitile žrtve. Europska unija i njezine zemlje članice i e, zemlje sa e, sličnim stavom u međunarodnim organizacijama osudile su ovu brutalnu kampanju protiv e, pripadnika LGBTI zajednice i zatražile su temeljitu istragu ovih događaja. Jučer, evo upravo jučer, Europska unija, odnosno Visoka predstavnica razgovarala je o ovom e, pitanju na e, vijeću ministara za vanjske poslove kako e, bi se što prije zaštitile žrtve ovih navodnih zlostavljanja. Visoka predstavnica Federica Mogherini je izrazila našu ozbiljnu zabrinutost u vezi sa ovim pitanjem izravno ministru Lavrovu kada se susrela s njime u Moskvi 24. travnja. Istakla je potrebu da se odmah stane na kraj ovim napadima na homoseksualce u Čečeniji i da se istraže ovi navodi. Nažalost, odgovor ministra Lavrova, koji je on ponovio kasnije i na konferenciji za medije, ističe činjenicu da e, ruske vlasti ne raspolažu nikakvim dokazima da je doista došlo do tih navodnih progona. Visoka predstavnica je u Moskvi imala priliku razgovarati o tome sa predstavnicima civilnog društva i novinarima, no alarmantno je da novinari koji su pisali o ovoj kampanji nasilja su i sami žrtvom napada i prijetnja koje im upućuje vodstvo Čečenije i ti su novinari prisiljeni pobjeći iz Čečenije. Evo, to je nažalost situacija na terenu. Zamolili smo europske veleposlanike u Moskvi da učine sve što je u njihovoj moći da pomognu napadnutima, naročito onima koji im se obraćaju u strahu za vlastitu sigurnost. Neke zemlje članice su spremne pomoći. Sve što one učine, učinit će tiho, bez vješanja tih vijesti na sva zvona, upravo kako bi se zaštitile žrtve. U svakom slučaju mi ćemo nastaviti pozivati ruske vlasti da provedu temeljitu istragu o ovim navodima o napadima i ubijanju homoseksualaca u Čečeniji. To je nužno kako bi e, svaka osoba za koju se utvrdi da je sudjelovala u takvim kaznenim dijelima bila prevedena pravdi. To je naše čvrsto uvjerenje. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala vam na pozornosti. And now, uh, time for a sad je vrijeme za predstavnike klubova zastupnika. Najprije u ime EPP-a gospođa Ana Marija Koraca Bild. Minuta i pol, izvolite. Predsjedatelju, doista se želim pridružiti našim kolegama u izrazu zgroženosti e, pred činjenicom da su stotine ljudi zatvoreni u Čečeni samo zato što se smatra da su homoseksualci, a također bili su mučeni kako bi e, prokazali svoje navodne homoseksualne prijatelje. Dakle, mučenje zbog nečije seksualne orijentacije je neprihvatljivo, to je prestrašno. Mi ne smijemo, biti, ne smijemo biti, ne smijemo biti nijemi i ne smijemo odvrćati pogled. Europska unija mora biti zajedno, mora stati zajedno i zadovoljni smo što je naš predsjednik poduzeo mjere i što je, što je izrazio neprihvatljivost takvih zločina. Sve države članice trebale bi zatražiti trenutno puštanje svih onih koji su još uvijek na nezakonit način zatvoreni. Također treba pomoći žrtvama. Ruska federacija trebala bi istražiti ove zločine e, trebala bi ih e, kritizirati e, i sve naravno u skladu sa međunarodnim zakonom. Tolerancija bi trebala biti nulta prema svim počiniteljima ovakvih zločina. također, zastrašivanje branitelja ljudskih prava koji su prijavili kršenje prava LGBT i zajednice je prisutno. Ruska federacija morala bi prihvatiti da su sva ljudska bića ravnopravna i da nitko nema pravo proganjati pojedinca ili skupinu samo zato što su drugčiji od drugih ili zato što se smatra da su drugi. U naše vrijeme mržnja, homofobija, diskriminacija, nasilje ne mogu se opravdati u ime vjerskih vrijednosti. Moramo udružiti snage i moramo graditi društvo tolerancije. Ja sam supotpisala ovu rezoluciju punog srca. Hvala lijepo. Tak. Thank you. Hvala. U ime SID-a, gospođa Elena Valenciano, minuta i pol. Hvala. Mislim da bismo svi trebali biti svjesni činjenica da se radi o osobama koje su proživljale mučenje. Ljudi su bili eh, prisiljeni da jedu eh, trulo meso, a to je svjedočanstvo jedne od osoba koji su proživjeli ovakva mučenja u Čečeniji. E, također imamo ljude koji su preminuli, imamo ljude koji e, žive u strahu, koji ne znaju što mogu očekivati od čečenske vlade. A čečenska vlada kaže da oni nemaju problema sa homoseksualcama jer njih u Čečeniji jednostavno nema. Čečenija je dio Ruske federacije, ali Kremlj je odvratio pogled i ništa ne govori. Rusija je supotpisnica Europske konvencije o ljudskim pravima, a Europska konvencija zabranjuje mučenje i diskriminaciju bez obzira o kojem se temelju radi. Dakle, Europska unija mora biti aktivna u zaštiti e, pripadnika LGBT i zajednice, e, pa bile to i osobe koje se nalaze u trećim zemljama. Mm, dakle, to mora biti u, sržu naših u srži naših odnosa s Rusijom. Ne možemo si ni mi dopustiti da odvraćamo pogled, jer se radi o osobama koje pate, pate od progona, i a, one imaju samo nas da se izborimo i da se zalažemo za njihova prava. Hvala lijepo. U ime Aldea E, zastupnik Federle. Hvala. Najprije bih e, želio zahvaliti komisiji na vrlo jasnoj izjavi. Mislim da je jako važno to što ste naglasili naše europske vrijednosti. Zahvaljujem i svojim kolegama zastupnicima što su tako jasni, što su odaslali tako jasnu poruku i zahvaljujem na rezoluciji koja će zacijelo biti opće prihvaćena. Moramo pokazati Rusiji, pokazati Čečeniji da ovo što se događa nije prihvatljivo. E, gospođa Koraca Bild upravo je govorila o tim ljudima koji su trenutno u, u trenutačno pritvoru. Njih naravno treba e, osloboditi. E, ljudi koji su protjerani iz Čečenije trebali bi dobiti priliku da se vrate svojim obiteljima. Ono što se, što se događa u Čečenije jest neka vrsta čišćenja prije početka Ramazana i tome treba stati na kraj. Obitelji, su čak, e, obitelji se čak potiče da ubijaju vlastite sinove, inače će trpjeti posljedice. Sve ovo naravno ima veze sa Putinovom politikom vezanom za LGBT i ljudima. To je jako stara politika, a Čečenija je neka vrsta Putinova laboratorija kada je riječ o načinu na koji će se Putin nositi s ljudskim pravima i trebamo se oštro suprotstaviti tome što se događa. Hvala. Sljedeći govornik u ime GUE i NGL-a, gospođa Kornelija Ernst. Izvolite. Kadirov je rekao da u Čečeniji ne postoje homoseksualce, predsjednik Kadirov. No, Moramo priznati da, da je LGBTI zajednica također e, dar ljudskoj prirodi i ljudskim bićima. I moramo stati na kraj ovakvoj vrsti progona, osobito kada vlada sponzorira ljude koji proganjaju i zajednicu. Radi se o kriminalcima. Radi se o zločinima. Stoga zahtijevamo da svi oni koji su u pritvoru i u zatvoru budu oslobođeni svi oni koji su stavljeni iza rešetaka zbog svoje seksualne orijentacije. Ovo što se događa je neprihvatljivo. I moramo, se, moramo pokazati da mi tako ne shvaćamo ljudska prava. Hvala lijepo u ime zelenih. Gospođa Rebeka Harms, minuta. Novost koju sam pročitala na internetu vezano za ovaj pogrom koji se događa imala je naslov Izbacili su ga vani i rekli možete ga ubiti. Vjerujem da nas e, je jako puno koji smo shvatili da, ovaj, da se ovaj pogrom događa. Svi čitamo vijesti iz Čečenije. Ja moram reći da sam ja pesimistična. S jedne strane, sasvim je ispravno da Angela Merkel ili Federica Mogherini govore otvoreno o ovom, ovom pogremu, da otvoreno vrše pritisak na gospodina Putina i znamo da je najavljena istraga. Možda ćemo na taj način uspjeti izbjeći novi pogrom, ali moramo priznati da ne napredujemo na takav način da bismo spriječili daljnje progone, osobito kada je riječ o pripadnicima LGBT i zajednice u tim zemljama. Moramo biti jako oprezni kad je riječ o ovoj situaciji. Ono što su učinile skandinavske države, odnosno odobrile su vize za osobe iz i zajednice koje su progonjene bi trebale učiniti, dakle to bi trebale učiniti i druge države članice. Gospođa Parker ima riječ. Povjereniče, izvješća koje dobivamo iz Čečenije jako su zabrinjavajuća. Neshvatljivo je da u modernim civiliziranim zemljama bilo čija sloboda bude ugrožena zbog seksualne orijentacije. Čečenska vlada vratila se prema barbarskim postupcima i ja sam solidarna i e, mislim na sve one obitelji koji su izgubili svoje bližnje na tako grozan način. Rusija je predmet mnogih kritika kada je riječ o njihovom odnosu prema homoseksualcima, ali Čečenci su pomaknuli granicu, otišli su prema jednoj novoj krajnosti. Moramo reći da se ovo neće tolerirati i da se sve istrage moraju provesti. Hvala lijepo. Thank you Hvala lijepo. A sada? Gospodin Štetina ima riječ. Na minutu, izvolite. E, jedna a pol minuta. Jedna i pol minuta. Hvala. U četvrtak ćemo glasovati o zajedničkoj rezoluciji o teškim kršenjima ljudskih prava u Čečeniji od strane režima Kadirova a na štetu homoseksualaca. To je rezolucija koja osuđuje stanonističke metode postojećeg režima, što uključuje i postojanje e, centara za e, smještaj neugodnih manjina. No, ja se pitam zašto već dugo ne pridajemo pozornost situaciji koja je nastala u Čečeniji nakon što je ruska vojska ga ugušila pokušaj e, postizanja neovisnosti. Vlada u egzilu je u nedjelju organizirala proslavu 20. E, obljetnice potpisivanja sporazuma i to je sporazum koji su potpisali predsjednik Jecin i predsjednik Vashadov, ali to je Rusija brutalno pogazila nakon Putinovog stupanja na vlast. Ministrica vanjskih poslova Čečenije, gospođa Sajeva, je rekla da je taj neproglašeni rat protiv Čečenije brutalan i sramotan. Riječ je o ratu u kojem je dalo više od 100 tisuća osoba. Rusija je uništila rusko gospodarstvo, e, čečensko gospodarstvo i infrastrukturu, a ruska vojska je svojim bombardiranjem potpuno uništila čečenske gradove i mjesta. Rusija je prekršila sva načela međunarodnog prava što uključuje također i e, zabranu upotrebe kemijskog oružja. Pitam se dakle, dame i gospodo, zašto to sve ne uzmemo u obzir? Hvala vam na pozornosti. Dekuji. E, Omervole Pier Antonio Panceri. Zastupnik Pier Antonio Panceri na minutu i pol, izvolite. Prošlog četvrtka je pušten Juri Gujana, aktivist za ljudska prava iz Italije, koji je uhićen dan prije kada je predao predstavku o postupanju prema homoseksualcima u Čečeniji. Ono što se događa u Čečeniji, odnosno prisilna uhićivanja, mučenja i nasilje nad homoseksualcima je neprihvatljivo kršenje niza ljudskih prava. Ne samo da te osobe nemaju isto ravnopravno postupanje kao i prema svakom drugom e, građanu, nego je riječ i o nasilju u kojem se krši pravo na slobodu tih e, osoba koje su e, žrtve mučenja zbog svoje seksualne orijentacije. To još više zabrinjava činjenica da u Čečeniji postoji pravi represivan aparat koji im je cilj prepoznavanje i mučenje onih za koje se sumnja da su homoseksualci. Krajnji cilj tog aparata je preobraćenje zatvorenika. Ne znam jesmo li svi svjesni toga, ali nesumnjivo je da međunarodna zajednica nije primjereno reagirala. Naravno, nije riječ o lakom sugovorniku, ali svakako trebamo prokazati sve to kako bismo zaštitili buduće generacije. No, želim na kraju skrenuti vašu pozornost i na smjernice koje je predložilo vijeće. Ovaj dokument e, poziva nas na preispitivanje savjesti upravo unutar Europske unije. Mi ukazujemo na jedan ekstreman slučaj poput Čečenije, što je ispravno i to je naša dužnost, ali i unutar naših granica pripadnici LGBTI zajednice trpe diskriminaciju i ta diskriminacija vrlo često e, se opravdava kulturom, tradicijom i vjerom i u tom slučaju moramo biti dosljedni. Hvala gospodine Panceri. A sada riječ ima gospođa Cecilija Wikstrom. Prije nekoliko mjeseci bili smo svjedoci groznog zločina koji se dogodio protiv homoseksualaca. Prošli tjedan 17-godišnjak eh, je bačen s balkona nakon što je njegova obitelj otkrila da je on homoseksualca. To su takozvana ubojstva iz časti i one se nažalost vrlo često događaju. I nažalost to je nešto što vlasti podupiru. Ono što danas vidimo u Čečeniji jeste sustavno čišćenje svih onih e, e, e, ljudi temeljem njihove seksualne orijentacije. To je u potpunosti u suprotnosti sa konvencijom o ljudskim pravima. U Europskoj uniji mi moramo ustati. mi moramo biti utočište za te ljude, te ranjive ljude, moramo vršiti pritisak na gospodina Putina zajedno i moramo zajedno djelovati protiv ovakvog strašnog poticaja, ko, poticaja čečenskih vlasti da se potiču, da se, da se provode ubojstva iz vlasti. Jer je upravo to to. Mi ne možemo zatvarati oči pred ovim strašnim zločinima koji se događaju u našem najbližem susjedstvu. To je naša obveza i mi se moramo s time nositi. Hvala lijepo. Gospođa Forenca. Credo che uno degli aspetti jedan od najgorih aspekata svega ovoga su izjave čeđenske vlade o navodnom nepostojanju homoseksualaca u i na njihovom teritoriju. Mislim da samo ta izjava, naravno uz potrebu da se točno istraži koji su razmjeri diskriminacije, ako već ne mučenja, govori o kulturi koja se temelji na nepriznavanju LGBTQI osoba. Mislim da je naša apsolutna dužnost e, ne samo izraziti se kao što ćemo učiniti sutra osvajanjem jedne rezolucije, nego i djelovati u Europskoj uniji kako niti politički, niti e, suštinski, niti simbolički e, se ne bi negirala ta prava pripadnicima LGBTQI zajednice ovdje u Europskoj uniji. Gospođa Heidi izvolite. Predsjedatelju, htjela bih zahvaliti povjereniku na vrlo snažnom govoru o tome kako Evropska unija koristi sve svoje mogućnosti da osudi ove strahote o kojima smo slušali posljednja dva mjeseca. Dakle, ovi strašni progoni su s jedne strane povezani su ono što oni nazivaju tradicionalnim vrijednostima, ali vjerujte mi, e, u tradicionalnim vrijednostima e, smatra se da je homoseksualnost nešto što ne bi trebalo postojati. To je povezano i sa dekriminalizacijom e, nasilja u obitelji, jer smatra se da ono što se događa u obitelji je nešto u što se ne treba dirati. Tako je to u Rusiji. Ali ovo što mi ovdje svjedočimo jestu ubojstva iz časti, a to država ne samo da tolerira, već i potiče. U Čečenije je situacija općenito veoma loša. Progone se branitelji ljudskih prava i aktivisti za ljudska prava. Njihovi se uredi pale i to čine sigurnosne snage i to takvi događaji zbivali su se ne tako davno. Hvala lijepo. Sljedeća govornica je Tanja Fajon. Minuta i pol. Izvolite. Hvala lijepa, spoštovani. Hvala. Hvala lijepo. Za deset dana započet će Ramazan. Za većinu muslimana na svijetu Ramazan je razdoblje promišljanja o životu. Međutim, za homoseksualce u Čečeniji to je mjesec koji će obilježiti strah od smrti, Naime, predsjednik te zemlje ima namjeru očistiti sve homoseksualce do početka Ramazena. Dakle, one homose, oni homoseksualci koje država neće ukloniti, to će učiniti njihove obitelji. Imamo svjedočanstva homoseksualaca iz zatvora i ta svjedočanstva su strašna i uopće ne mogu zamisliti što proživljavaju ti ljudi u ovom trenutku. Što će se dogoditi ako čečenske vlasti odluče primijeniti te iste metode za lezbike ili za osobe s invaliditetom strah me pomisliti što će se događati u budućnosti. Rusija ništa nije učinila neovisno o svim svojim obećanjima. Europska unija mora Kadarevu objasniti da su homoseksualci oduvijek postojali u Čečeni i da će ih biti i da će živjeti u Čečeni u budućnosti. Predsjednik koji tvrdi da, da homoseksualci ne postoje u Čečeni, to je sramota. To je doista povratak u srednji vijek. Europska unija mora djelovati protiv ovakvih, ovakvih e, aktivnosti. To je doista nužno. Hvala lijepo. E, sljedeća e, govornica je gospođa Hildebrand. Zahvaljujem predsjedatelju, povjereniče, poštovani kolege. Kao i svi vi, bila sam šokirana kad sam vidjela slike iz Čečenije. Kad to vidite, kad pročitate e, novinske izvještaje, e, kad vidite što se događa ljudima koji su homoseksualci ili onima za koje se sumnja da su homoseksualci, kako ih se trpa u, e, u kampove, kako se prijeti e, članovima njihovih obitelji, nastoji ih se preodgojiti, da tako kažem. Dakle, to je nešto što se događa u našem susjedstvu, u e, dvorištu Europe, da tako kažem. I sutra je Međunarodni dan borbe protiv ksenofobije. Dakle, moramo umjesto da slavimo pojačati svoj pritisak, moramo djelovati, pobrinuti se da homoseksualci dobiju odgovarajuću zaštitu. E, treba misliti na vize, na slične praktične stvari kojima im možemo pružiti pomoć. Hvala lijepo. E, Zastupnik Alan Smith, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem poštovani kolege, iznimno mi je drago što smo postigli takvo jedinstvo između različitih klubova kad je riječ o ovom ključnom pitanju. Međutim, naš posao je bio jednostavan Moramo doista iskreno zahvaliti novinarima, nevladinim organizacijama, Human Rights Watchu, eh, Amnesty International i drugim organizacijama koje odrađuju golemi posao i koji su nam skrenuli pozornost na ovaj problem. Novinari, Novaje Gazete i drugi. Čečenija je eh, tema ovog eh, pitanja, međutim to je samo ilustracija rastućeg trenda da postoji trend u politici da na neki način pronalazimo one koje bismo mogli kriviti za stvaranje određenih politika. Postoje snažne politike koje doista vrlo uspješno narušavaju ljudska prava, a Europska unija mora biti protuteža. Mnogo je posla pred nama i mnogi ljudi e, se uzdaju u nas da ćemo se potruditi da se to stanje promijeni. Hvala vam lijepo, zastupnik Weidenholzer, izvolite imate minutu. Zahvaljujem. Stanje u Čečeni zabrinjava već čitav niz godina. Kada je riječ o ruskim regijama, Čečenija je jedinstvena u odnosu na ono što se ondje događa, recimo sa tražiteljima azila. Dakle, prava e, tih ljudi sustavno se gaze. Ovdje govorimo o kaznenim dijelima protiv e, homoseksualaca promatrači kažu da je stanje ondje doista šokantno. Mislim da je iznimno važno da se Europski parlament odmah pozabavi ovim pitanjem. Trebamo veoma jasno stajalište komisije, to je jasan znak, trebamo ga pozdraviti. Mi nismo spremni prihvatiti ovakav razvoj događaja. Ono što se zbiva iznimno nas brine, brine nas diskriminacija LGBTI osoba, latentna homofobija. Ono što se događa u Čečeniji je neprihvatljivo. Pozitivno je da je Ruska federacija obećala da će istražiti situaciju, ali ne znamo što će se doista e, dogoditi. Dakle, to je nedostatno, moramo se uvjeriti da je istraga doista e, prava. Hvala vam lijepo. E, a sada zastupnica Karine Deli, izvolite. Drage kolege, sutra slavimo svjetski dan borbe protiv homofobije, a istovremeno se u Čečeni događa lov na homoseksualce. Biti homoseksualac ondje znači biti osuđen na smrt ili egzil. Ne smijemo biti nijemi pred tom situacijom, ne smijemo biti nijemi pred onima koji gaze ljudska prava. Mi trebamo biti glasnogovornici žrtava E, trebamo zahtijevati e, hitno oslobođenje svih, e, svih žrtava i svih onih koji su ukazali na ove strašne, zločine. Europa, da, mora pokazati hrabrost pred onime što se događa u Čečeniji, koja je članica Ruske federacije gospodina Putina. Iduće godine ta bi federacija trebala biti domaćin svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, dok će jedni igrati nogomet, drugi će biti podvrgavani mučenju i krvoprolićima. Dakle, ja pozivam da se, e, da se ta poruka poništi dok Ruska federacija ne prestane vršiti takav, utjecaj u svojoj zemlji i u svojim zemljama satelitima. Hvala lijepa, gospođo Deli. A sada riječ ima gospođa Silvi Guillaume, Izvolite. 2013. godine osvojili smo smjernice LGBT i smjernice. I mislili smo da imamo um, prikladne alate za borbu protiv homofobije, ali četiri godine kasnije pripadnici i zajednice i dalje su u Europi predmeti žrtve diskriminacije i ponižavanja. Situacija je podjednako loša i izvan Europske unije. Zato što je, zato što je prije četiri godine donesen homofobni zakon u Rusiji i to je jako loše za sve pripadnice, pripadnike LGBT zajednice. Pojavljuje se klima mržnje koja je dovela do, do uhićenja stotina osoba u Čečeniji koji su zatvoreni u strašnim uvjetima. Trebamo djelovati, radi se o ljudskim životima. Sve države članice trebaju pružiti utočište tim osobama koje nisu sigurne u Rusiji. Europski veleposlanici trebali bi im pružiti vize kako bi mogli zatražiti azil u Europskoj uniji. Osim toga, ruska vlast treba učiniti sve što je moguće da ispita događaje iz travnja i mora činiti sve što je u skladu sa njezinim obvezama u smislu obrane i zaštite ljudskih prava. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Riječ sada ima gospođa Teri Reintke. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, poštovani kolege, poštovani povjereniče. Ono što se događa u Čečeni je zapravo ekstremna ekskalacija događaja kojima možemo svjedočiti diljem svijeta. Dakle, izvješća o mučenju, zatočivanju pa i ubojstvima su doista šokantna. No, e, ono što omogućava takvu situaciju je osporavanje, dakle osporavanje da homoseksualci uopće postoje. Kada čečenski predsjednik to e, izjavi, on Um, osporava naše postojanje, nastoji izbrisati naše postojanje i zato ne možemo stajati po strani. Moramo jasno i glasno govoriti mi i Europska unija i zaštititi prava onih čija su prava narušena u Čečeniji. I to ne samo sutra, nego svakoga dana, jer mi imamo pravo postojati i ponosni smo što postojimo. Hvala vam lijepo. Riječ sada ima Daniele Vioti. Imate minutu i pol. Grazie. Hvala gospodine predsjedatelju. Možemo se opirati udarcima i možemo ogristi ruke do krvi, ali što se to može izdržati. No, stroje je nešto drugo. znate da dolazi udar i kada on dođe, onda tijelo se počne tresti, ali e, znaš e, da, da će to doći, ali ne možeš to izdržati. I onda se sve to ponavlja. To je svjedočanstvo Andreja, jedno čečensko dječaka koji je uhićen i e, zlostavljan u Čečeniji kao i stotine drugih. Čečenija je slobodna luka u kojem, u kojoj vlada teror režima Kadirova, zato jer to odgovara Putinu i Putinovoj Rusiji, gdje je nedavno uhičeno četiri militanta, od kojih je jedan europljanin. Kadirov je nedodirljiv i zbog toga ima apsolutno moć nad životima čečenskih stanovnika, naročito homoseksualaca koje se muče, a onda se ih prepušta obiteljima koje dovršavaju posao. To je ubojstvo i časti, kako to nazivaju danas, 2017. godine. Mislim da ovo postavlja pitanja o tome tko smo mi i što želimo učiniti. Što je Europa ako se ne zgrozi onime što se događa da nekoliko kilometara odaljenosti? Što je Europa ako se ne založi za sve, naročito one nediskriminirane koji osjećaju strah za vlastiti život? Što je Europa ako ne brani život? Što je danas Europa? Europa je danas pred eh, odlučit ćemo odlukom. Dakle, treba pozvati Čečeniju na preuzimanje odgovornosti. Što učiniti sa zemljama koje ne poštuju ljudska prava? Ne možemo imati nikakve više veze s njima. Gospodine predsjedatelju, podnošenje nasilja nad vjerskim manjinama i trpljenje nasilja koje pretrpljuju žene u mnogim dijelovima svijeta, trpljenje činjenice da migranti stradavaju na moru i također nasilje nad eh, homoseksualnicima u Čečeni, to je sve eh, izazov koji predstoji Europi i napad na Europu, a na to se treba odlučno odgovoriti. Hvala vam lijepo. Eh, Seb Dans, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvalan sam povjereniku na objašnjenjima što nam je rekao što se sve radi u ime Europske unije. Kao što su kolege rekli, mi danas i jesmo ovdje zahvaljujući napornom radu civilnog društva koje nam je skrenulo pozornost na ovu situaciju. Dakle, stravično izvješća koja dobivamo od čečenskih i ruskih vlasti doista ne pridonose ovakvoj situaciji. Međutim, mi danas znamo što se događa. Zahvaljujući e, civilnom društvu znamo što se događa. Ja sam homoseksualac i mogu danas ovdje biti s drugim homoseksualcima, pripadnicima LGBTI e, zajednice, zato što znam da me niko neće pretući u kanali i ostaviti da umrem, nitko me neće izvući iz ove vječnice i da me e, pritome vlastite vlasti, vlastita policija neće ondje ostaviti da dakle, dakle oni će me štititi. Dakle, ono što želim reći je i poručiti pripadnicima LGBTI zajednice u Čečeni je da nije problem u njima, da bolest nisu oni, nego drugi ljudi, oni koji ne štite njihova ljudska prava. Hvala vam lijepo, gospodine Dans, na vašem dojmljivom izlaganju. Gospođa Julie Ward, imate minutu, izvolite nikad neću dopustiti tiraniju većine nad manjinom rekao je Ehm, gospodin Kašmir eh, kada je presjekao svoju kreditnu karticu ovdje u ovoj vječnici uoči ehm, olimpijskih igara u Sočiju kada je Putin donosio svoje zakone o LGBTI zajednicama. I evo danas se ista stvar ponavlja. Izvješća koja dobivamo iz Čečenije su šokantna. Međunarodna zajednica mora učiniti sve kako bi to prekinulo. Na pritis pritisak Angele Merkel, gospodin Putin navodno je rekao da će dopustiti istragu. No, pitanje je kakva će ta istraga biti i Europska unija mora pojačati svoj pritisak. E, prikupljeno je dva milijuna potpisa u peticiji e, kojom se tražila pravda za pripadnike LGBTI zajednice u Čečeni. Autorica te peticije je zatočena i e, tek kasnije puštena zahvaljujući našem pritisku. Da, svi mi parlamentarci i svi e, ostali moramo se pridružiti e, onima koji se bore za ljudska prava i osigurati da imaju potporu koja im je potrebna. Hvala. Hvala i vama. E, Gospodin Franculica ima e, minutu. Izvolite. Predsjedatelju, poštovani kolege, situacija u pogledu ljudskih prava u Rusiji sve e, veću i veću zabrinutost izaziva u Čečeniji. Navodno je e, barem stotinu ljudi zatočeno i podvrgnuto ozbiljnom mučenju. Najmanje trojica su pritome ubijena. Mnogi se suočavaju sa mučenjem i sa strašnim uvjetima, a regionalna tijela e, opovrgavaju e, postojanje takve situacije ruska tijela također zanemaruju takvo stanje. Europska unija mora djelovati odmah. Europska služba za vanjsko djelovanje mora nas obavijestiti što je točno poduzela u ovom konkretnom slučaju po pitanju Čečenije. E, treba od ruskih tijela tražiti pravnu i fizičku zaštitu žrtava i e, punu zaštitu njihovih ljudskih prava. Hvala vam lijepo. Zastupnik Tarabela, imate minutu, izvolite. Hvala predsjedniče. E, sloboda da se bude homoseksualac je pravo, ali ne u Čečeniji. Dakle, Čečenija je odlučila do 26. svibnja e, iskorijeniti sve homoseksualce iz svoje zemlje. Dakle, imamo sve dokaze da se radi o kampu koji je sličan zapravo koncentracijskom logoru jer su ljudi ondje mučeni i ubijeni. Što se događa? Policija čak e, potiče ljude da ubijaju članove obitelji koji su homoseksualci kako čitava obitelj ne bi bila ugrožena. I u, homo, se tvrdi da homoseksualnost ne postoji. To je to bi bilo smiješno kada nam se od toga ne bi povraćalo. Sve te žrtve imaju sada samo nas u svojoj nadi da će preživjeti. Ne smijemo ostati gluhi na tu dramu. Mi im trebamo pružiti vize, hitne vize, baš kao što to čini Kanada. Sada je vrijeme da djelujemo, a da prestanemo govoriti. Hvala vam lijepo, gospodine Tarabela. Vrijeme je sada za postupak spontanog javljanja za riječ. Prvi govornik, gospodin Pospišal, imate minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. E, želim zahvaliti svima koji su uzeli riječ u ovoj raspravi jer smo svi govorili jedinstveno i jednoglasno osuđujući situaciju u Čečeniji i osuđujući nasilje nad LGBTI osobama koje su predmetom diskriminacije, ali ugroženim je iznad svega život u ovom trenutku. Povjerenik je također o tome govorio. Trebamo dakle riješiti vrlo konkretna pitanja. Trebamo politički ofenzivno djelovati kao Europska unija. Smatram da ciničan Putinov režim neće pružiti neka rješenja ili izmijeniti situaciju bilo u Rusiji, bilo u Čečeniji. Tako da mislim da je ispravno omogućiti vize tim osobama, otvorimo im vrata naših zemalja i pružimo im azil jer je jasno da se te osobe pridržavaju međunarodnih kriterija za dobivanje azila u Europskoj uniji i trebamo također zamoliti neovisne novinara da nas izvijestu onome što se događa u Rusiji. Hvala vam lijepo. Sljedeća govornica, gospođa Šlajn, izvolite. Vijesti koje dolaze iz Čečenije i Rusije su vrlo ozbiljne, govore se o moćenju i sustavnom nasilju, ilegalnom pritvoru stotine homoseksualaca ili navodno homoseksualaca i govori se o pogubljenjima i o logorima za preedukaciju. To je sve srednjovjekovni postupak i vraća nas u najmračniju ljudsku povijest. Najnovija vijesti je uhićenje nekih aktivista u Moskvi, između kojih je Juri Gojana. Moramo djelovati za zaštitu pripadnika LGBTI zajednice svim instrumentima na raspolaganju i istragom i vizama. Treba vršiti pritisak na ruske vlasti kako bi stale na kraj tom postupanju. Sutra je Međunarodni dan protiv homohove i to sve pokazuje koliko je takav dan potreban. Saznali smo da e, recimo u Italiji će se organizirati e, povorka za e, reparaciju. Dakle, sve to treba riješiti, ne treba se boriti protiv slobodne ljubavi. Ovo je bitka sviju zato jer se tiče temeljnih prava osoba, a ta temeljna prava su baš i temelj naše unije. Hvala. E, sada zastupnica Batiz Bečerna. Zahvaljujem Zakon koji je propagandni zakon protiv eh, homoseksualaca iz 2013. godine koji je usvojio Putin, jedan je od razloga što danas eh, postoji takav pokret eh, protiv homoseksualaca u Čečeni. Večeras uoči da Međunarodnog dana borbe protiv homofobije ja bih pozvala da se pokrene tužba pred Europskim sudom za ljudska prava i da se optuži e, predsjednika Čečenije e, za ono što se ondje događa. U Madridu će e, povodom Prajda milijuni ljudi tražiti da se nešto poduzme i slavit će to što homoseksualnost više nije zločin diljem svijeta. Gospodin Castaldo, Hvala. Situacija o kojoj se izvješuje Čečeni zabrinjava. Istraga koja je proizišla iz navoda o novoj gazeti dovela je do e, navoda o ilegalnom zadržavanju, mučenju, mlačenju koje je opetovano počinjeno i vrlo često imamo i slučajeve ubojstva, a da ne govorimo o progonu i vršenju pritiska i u obitelji koja je u opasnosti ako ne poduzme nešto da zaštiti vlastitu čast. Izjava glasnogovornika Razvana Kradirova, predsjednika Čečenije i također gospođe Saratove, članice Vijeća za ljudska prava u Čečeniji, neprihvatljive su u svakom smislu i nisu dostojne niti jedne osobe koja je na nekoj izabranoj funkciji. Mi e, tražimo da se ruske vlasti zauzmu za to da se rasvjetli ono što se događa i Također e, trebamo zaštititi i podržati žrtve kao i njihove članove obitelji koje treba premjestiti i staviti na sigurnu lokaciju. To je onaj minimum koji moramo tražiti kao Europska unija. Hvala gospodine Castaldo. Hvala i vama i na kraju u ime potpredsjednice Mogherini, povjerenik. E, izvolite. Poštovani predsjedatelju, poštovani kolege, hvala vam lijepo na vašim obraćanjima i hvala vam što ste pokazali takvo jedinstvo kada je riječ o ovom veoma važnom pitanju. Svi dijelimo istu zabrinutost u pogledu onoga što se događa u i svi se slažemo da je to potpuno neprihvatljivo, a ja osobno vjerujem da je to doista sramota da u 21. stoljeću moramo razgovarati o ovoj temi. Naselje protiv zajednice LGBT i osoba pokazuje kako je stravično stanje u pogledu kršenja ljudskih prava u toj Ruskoj republici. Nastavit ćemo raditi s državama članicama kako bismo pružili pomoć žrtvama i izvršit ćemo pritisak na ruske vlasti, tražit ćemo pravdu za žrtve i tražit ćemo da se nasilje zaustavi. Molimo vas, znajte da postoje zajednički napori e, za koje će biti potrebno istrpljenje, a i e, povjerljivost. Dakle, svi naravno nastojimo pomoći, ali ne možemo javno govoriti o svemu što činimo. U nekim slučajevima važnije je da budemo učinkoviti nego da glasno govorimo o tome i to upravo zbog ljudi koji su u sve to uključeni. Želim to reći zato što poznajem neke konkretne slučajeve na terenu. Dopustite da na kraju još jednom naglasim koliko sam zahvalan parlamentu što je ovo pitanje zadržao na svom dnevnom redu. Moramo nastaviti s ovom borbom kako bismo pokazali svoju volju i svoje snažno uvjerenje u to da LGBTI zajednica ima svoja prava. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine povjereniče. Naročito vam hvala na riječima o našoj ulozi i dužnosti, mislim tu na ulogu parlamenta. Hvala. Povjereniče, ovime zaključujem ovu raspravu. Zaprimio sam šest nacrta rezolucija od šest najvećih političkih klubova.